bilo dva mišljenja iz prvog čitanja. Tu se radi o europskom žigu, o pristojbama za ured za harmonizaciju unutarnjeg tržišta, dakle tu se radi o uredbi, a radi se isto tako i o direktivi o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima. Naslovi će